Hvala. Molim vas da sjednete. Dobro jutro, kolegice i kolege. Cosa devono fare i giornalisti? Devono andarsene? Sì. Direi di iniziare, prendiamo po... E, možemo početi, molim vas da sjednete. Pozdravljam i ovdje našu javnost danas koja je došla na zasjedanje. Zasjedanje je otvoreno. Ovo je važan dan, kao što i same znate. Prema dnevnom redu imamo predstavljanje kolegija povjerenika i njihova programa od strane izabrane predsjednice komisije. Sada ćemo odmah dati riječ predsjednici komisije Ursuli von der Leyen kako bi napravila uvod u ovu raspravu. Izvolite, imate riječ predsjednice. 27. studenog, točno prije 30 godina, Sat je otkucao podne, zvonila su crkvena zvona, svirale su sirene, radnici su spustili alat tvornice, rudnici i dućani su se ispraznili, a ulice su se ispunile plesom i nadom. Povijesni dvosatni opći štrajk u sredini e, baršunaste revolucije e, je bio dan kada su ljudi od Praga do Bratislava sudjelovali u prekrasnom mirnom valu slobode, hrabrosti i jedinstva. Za mene ta dva sata idu u srž onoga što je uvijek značila Europska unija. Nije samo riječ o strankama i politici, pravilama e, i regulativi, tržištima i valutama to je u krajnjoj liniji i iznad svega ostalog e, nešto gdje je riječ o ljudima i njihovim aspiracijama, o ljudima koji su ujedinjeni za svoju slobodu, za svoje vrijednosti i jednostavno za bolju budućnost. Veliki Vaclav Havel, jedan od heroja 1989. godine, rekao je nešto e, što sam ja zapamtila i na što mislim kad gledam u budućnost budućnost. Rekao je, radite za nešto zato što je to dobro, a ne samo zato što je to nešto što može uspjeti. Ja sam odabrala taj citat jer tijekom sljedećih pet godina naša Unija će zajedno e, krenuti u e, transformaciju koja će dotaknuti svaki dio našeg društva i gospodarstva. A mi ćemo to učiniti ne zato što će to biti lako, već zato što je to ispravno. Ponekad zaboravljamo da su naša najveća postignuća došla onda kada smo bili hrabri. Bili smo hrabri kad smo tražili mir tamo gdje je bila bol. Bili smo hrabri i odvažni kada smo stvorili jedinstveno tržište i jedinstvenu valutu. Bili smo odvažni kad smo <clears throat> zaželjeli dobrodošli su dijelovima naše europske obitelji koja je predugo bila isključena, ali posljednjih godina moramo se, morali smo se fokusirati na sadašnjost. Morali smo upravljati krizama koje su slijedile jedna za drugom i boriti se da zadržimo svoje jedinstvo i svoju solidarnost. Ako smo osnažili kroz to vrijeme, a vjerujem da jesmo, to je u velikoj mjeri zbog vodstva i uvjerenja mog prethodnika Jean-Claude Junckera, koji je veliki evropljanin, koji je posvetio svoje srce, svoju dušu i svoj život našoj Uniji, a njegovo nasljeđe govori samo za sebe. Jean-Claude, hvala ti za sve nas. Dame i gospodo, eh, članovi Europskog eh, parlamenta. Pred nekoliko ste mi mjeseci dali svoje povjerenje. Eh, od tada sam se sastala sa svim šefovima vlada i država. Zajedno smo formirali jedan europski tim, izvanredan tim. Vi, eh, članovi parlamenta, ste saslušali svakog od nas. Ja sam vam obećala da ću vas slušati i upravo je to ono što činim i to ću nastaviti raditi uz pratnju Maroša Šefkovića i svih članova mog kolegija. Često smo se slagali i da, koji puta se nismo slagali, ali to, to je e, demokracija na dijelu. Ovdje u srcu europske demokracije E, molim vašu suradnju za novi polazak i početak Europe. Tim u kojem radite e, dolazi iz raznih kultura, iz raznih pozadina. Imamo nastavnike, poljoprivrednike, gradonačelnike, ministre, liječnike i diplomate, inženjere i poduzetnike imamo one koji su rođeni prije nego što je izgrađen Berlinski zid i oni koji su rođeni nakon što je pao onih koji su živjeli pod diktaturom i onima koji su pomogli mladim demokracijama da se pridruže našoj uniji. To je tim koji ima gotovo toliko žena koliko muškaraca, samo jedna žena nedostaje da bi bila rodno uravnotežena To pokazuje da smo napredovali, ali i da moramo učiniti još više. Kao prva žena koja će predsjedati komisijom, svaki član mog kolegija imat će kabinet koji je rodno uravnotežen i to će se dogoditi prvi put. do kraja našeg mandata postići ćemo rodnu ravnopravnost na svim razinama upravljanja po prvi put, a to će izmijeniti lice komisije. Svaki član mog tima donijet će svoju osobnu priču, svoje osobno viđenje Europe, imat će svoje vlastite e, politike i portfelje kojima treba upravljati, ali iznad svega bit ćemo jedinstveni tim koji zajedno radi u interesu Europe. Bit ćemo tim koji surađuje s ovim domom i državama članicama da bi se nosili sa velikim izazovima naše generacije. Mi smo spremni, ali što je još važnije spremna je i Europa. Moja poruka je jednostavna, krenimo na posao. Uvaženi zastupnici, e, svijet e, je nemiran. E, preveliki broj sila govori samo jezikom konfrontacije i unilateralizmu, ali istovremeno milijuni ljudi izlaze na ulice da bi prosvjedovali protiv korupcije ili da bi zahtijevali demokratske promjene. Svijetu je naše vodstvo potrebnije nego ikada. Moramo biti odgovorni na sila, snaga za mir i pozitivne promjene. Moramo pokazati svojim partnerima u Ujedinjenim narodima da se mogu osloniti na nas, da ćemo se zalagati za multilateralizam. Moramo prijateljima na Zapadnom Balkanu pokazati da imamo isti kontinent, istu povijest, istu kultura, a dijelit ćemo i istu sudbinu. Naša vrata ostaju otvorena.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 također dijelimo i istu sudbinu sa svojim transatlantskim partnerima. Da, postoje problemi, o tome nema sumnje, ali naše veze su e, preživjele test vremena. Dok mi govorimo tisuće studenata, znanstvenih radnika, poduzetnika, umjetnika, e, gradi milijarde prijateljstava, poslovnih kontakata, znanstvenih projekata, e, E, i to mnoštvo finih niti koje su isprepletene stvaraju vezu koja je snažnija od bilo koje točke oko koje se ne slažemo. E, zemlje od juga do sjevera, od istoka do zapada trebaju Europu kao partnera. Mi možemo oblikovati bolji globalni poredak. To je poziv Europe, a to je ono što žele evropski građani. Drago mi je da imam tako, e, tako iskusnog diplomata kao što je Josep Borel koji će surađivati sa Janezom Lenačićem i e, gospodinom Helijom. E, mi ćemo ulagati u savezništva, mi ćemo promicati koalicije koje štite naše vrijednosti, promicat ćemo interese Europe kroz otvorenu i pravednu trgovinu, osnažit ćemo svoje partnere kroz suradnju jer snažni partneri osnažuju Europu. Moja komisija se neće bojati govoriti jezikom e, samouvjerenosti, ali to će biti europski put. Ovo je geopolitička komisija koju sam ja zamislila i koja je hitno potrebna Europi. Uvaženi zastupnici, ako postoji jedno područje gdje je svijetu potrebno naše vodstvo, e, to je zaštita klime. Ovo je egzistencijalni problem za Europu i za svijet kako ne bi bio egzistencijalan kad 85 ljudi u krajnjem siromaštvu živi u 20 država koje su najranjivije kad je riječ o klimatskim promjenama. Kako ne bi bio egzistencijalan problem kad vidimo Veneciju poplavljenu, Portugal koji gori, e, kad vidimo kako su žetve prepolovljene zbog suša. Nema sumnje da se to i prije događalo, ali nikad tako učestalo i tako intenzivno. Ne smijemo gubiti više niti trenutka u borbi protiv klimatskih promjena. fast što e, prije se Europa bude kretala naprijed, to će veće biti prednosti za naše građane, našu konkurentnost i naš prosperitet. Europski zeleni plan je neophodan za zdravlje naše planete, naših građana i naše gospodarstva. Franz Timmermans je prava osoba da to ostvari. i ja sam presretna što će ga podržavati Katrin Simpsona, Dina Valijana i mnogi drugi. Europski zeleni plan je naša nova strategija za rast. Pomoći će nam smanjiti emisije, a istovremeno otvarati ravna mjesta. E, Imaćemo industrijsku strategiju koja će omogućiti našim malim i velikim poduzećima da inoviraju, da stvaraju nove tehnologije i otvaraju nova tržišta. Mi ćemo postavljati norme globalno. To je naša konkurentna prednost i to je najbolji način da osiguramo jednake uvjete za sve. Ali sve ovo mora služiti europskim građanima. Oni žele i očekuju da Europa djeluje po pitanju klime i okoliša, ali isto tako trebaju jeftinu sigurnu energiju, trebaju e, imati vještine brine za radna mjesta sutrašnjice, moraju moći otputovati na posao i vratiti se kući. Mi moramo e, te potrebe e, osigurati na jedan održiv način. Do sredine stoljeća moramo biti klimatski neutralni, ali ta tranzicija mora biti pravedna i uključiva, iako i inače se uopće neće dogoditi. E, za to će biti potrebna golema ulaganja u inovacije, znanstvene istraživanja, e, u e, stambeni fond, u edukaciju ljudi. Biće potrebno ulagati kako i privatna ulaganja, tako i javna ulaganja. Europa već predvodi u tome. Europska unija će financiranje klime ugraditi u svaki dio svog proračuna, ali i u kapitalna tržišta u cijeli lanac ulaganja u, onim regijama koje će morati učiniti veći korak od drugih mi ćemo podržati poduzeća jednim e, ciljanim i pravednim mehanizmom tranzicija koji će obuhvaćati razne e, fondove i instrumente i privući će privatna ulaganja koja će biti potrebna. Da bismo to postigli e, naš partner od povjerenja biti će Europska investicijska banka. Vrlo sam zadovoljna što što je e, ta banka napredovala i postaje Europska klimatska banka. E, mi ćemo ciljati nove tehnologije i rješenja koje svijet traži. Ali moramo učiniti još više jer e, mi emitiramo samo oko 9% globalnih emisija. Mi moramo povući svijet za sobom. To se već događa od Kine do Kanade pa sve do Kalifornije. Drugi surađuju s nama na vlastitim e, sustavima trgovine emisijama. Phil Hogan će osigurati da naši budući trgovinski sporazumi e, sadrže poglavlje o održivom razvoju jer znamo da klimatske promjene utječu na sve nas i da imamo dužnost i moć biti predvodnici na tom području. Dame i gospodo, zastupnici i zastupnice, digitalizacija omogućuje stvari koje još pred jednu generaciju nisu bile zamislive. Globalno komuniciranje, pristup informacijama, napredak u medicini, zaštiti okoliša, mobilnosti, inkluziji. Nema budućnosti bez digitalizacije. A Margarete Vestegar je ona koja će nas pogurati naprijed na tom putu. Automatizirat ćemo e, djelatnosti koje su za nas ljude teške, na primjer e, oslobodit će nas od repetitivnih zadaća e, bilo u tvornici ili za pisaćim stolom. To će biti dobro dati će nam vremena, vrijeme za ono što nas e, karakterizira kao ljude, a ne kao kompjutere, empatija i kreativnost. Robot njegovatelj pomaže bolesnima, digitalizacija pomaže kod upravljanja, ali sve ima jedan cilj, Medicinsko osoblje ima sada vremena za ono što je zaista važno, govoriti sa pacijentom, biti za njih tu. Digitalizacija će nam omogućiti da budemo učinkovitiji i e, efikasniji kad se radi o resursima. I to na cijelom planetu. Da, digitalizacija će naše društvo, naše gospodarstvo, naše upravljanje iz temelja promijeniti i to već danas čini. Kako bismo iskoristili velike šanse, ali i suočili se s rizicima, moramo uravnotežiti ono što tržište ne može. Moramo e, štititi naše blagostanje, ali i naše europske vrijednosti. Moramo ići našim vlastitim europskim putem i u digitalnom dobu Moramo to činiti konkretno. Moramo ovladati ključnim tehnologijama. Tu, tome pripadaju kvantna računala, blokovi lanaca, kritične tehnologije čipova, ali da bi nam to uspjelo, da bismo zatvorili postojeće rupe, moramo to činiti zajedno jer smo onda uvijek snažniji. Stoga moramo spojiti naše resurse naše, naš novac, e, istraživačke kapacitete i naše znanje. To zajedno pretočiti u praksu. E, to već radimo. Jedna je od najmoćnijih e, regija na te području računala Europa. Ali to moramo nastaviti graditi sami u sljedećoj generaciji. To mora biti naš cilj. E, Europa ima sve znanstvene i industrijske kapacitete da tu napreduje. Ne smijemo to zaboraviti, niti kad nam to kažu ljudi izvana, niti oni iznutra. Mi trebamo mudre glave, ali inovacija treba i raznolikost slobodne prostore za razmišljanje. Sve to imamo ovdje u Europi. Ljudi e, žele ovdje živjeti, istraživati, graditi svoju budućnost. Trebamo infrastrukturu za budućnost, za zajedničke standarde, za mreže gigabajtova i e, sigurne oblake za današnje i buduće generacije. E, sirovine digitalizacije su podaci sa svakim klikom hranimo algoritme koji utječu na naše ponašanje. To nije dobro stanje. Kao kod zaštite podataka E, tako moramo e, stvoriti i za zaštitu za svijet. To može činiti Europa. Tako moramo razmišljati i o umjetnoj inteligenciji. Mi ne ovisimo samo o tržištu, o novcu, već o ljudima. I ne radi se o tome da smanjimo tok podataka. Mi moramo stvarati propise kako odgovorno postupati s okolišem i podacima jer zaštita digitalnog identiteta ima apsolutni prioritet. To je za nas važno. Istovremeno želimo inovacije. Danas imamo već 80% neosobnih podataka, 85%. Te podatke nismo ni jednom koristili. Oni se prikupljaju, automatiziraju, ali se uopće ne koriste. To je tračenje vremena i novca. Jer u tome drijemaju spoznaje koje trebamo u Europi i koje trebamo koristiti i stoga moramo opisati okvir kako bi i vlade i, e, i poduzeća mogli dijeliti podatke. A zato je najkompetentnija osoba Thierry Breton. On će razviti podatkovnu strategiju. Ali onda imamo i kibernetiku Kiber sigurnost je druga strana digitalizacije i to je za nas prioritet. Za konkurentnost europskih poduzeća trebamo sigurnost i jedinstvene postupke u Europskoj uniji. Stoga moramo dijeliti znanje o opasnostima. Moramo stvoriti zajedničku platformu za e, proširenu kibersigurnost. Samo tako jačamo pouzdanje gospodarstva i tako e, jačamo našu otpornost protiv rizika. To nam sve može uspjeti ako djelujemo zajedno, ako gradimo na našim europskim vrijednostima. I čvrsto vjerujem da će Europa i u digitalnom vremenu igrati važnu ulogu. To Europa može. Uvaženi zastupnici, Europa može doista biti ponosna na mnogo toga. Mi smo e, velika sila u trgovini u svijetu. Mi smo prvi na svijetu u izvozu e, roba i usluga. Mi smo najveći izvor e, i najveće odredište ulaganja bilo gdje u svijetu Proizvodimo trećinu svjetskih svemirskih satelita, a naša poduzeća imaju 40% obnovljivi, e, patenata za obnovljivu energiju. Moramo iskoristiti e, to za osnaživanje vlastite industrijske baze i potencijala za inovacije. To možemo postići samo kroz ulaganja. Uvaženi zastupnici, mi moramo više ulagati. Godinama smo manje ulagali u, inovacija, u inovacije nego naša konkurencija i to je veliki nedostatak. Zbog to toga e, u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru e, ne smijemo smatrati da je taj okvir jednostavno e, računovodstveno djelo naš proračun se mora modernizirati. Znam da se mogu osloniti ne samo na iskustvo i vještine Johanesa Hana, već i na ovaj parlament ali javni proračuni su uvijek ograničeni. Moramo paziti da ulaganja mogu ići tamo gdje su potrebna time što ćemo dovršiti e, uniju kapitala što će omogućiti financiranje malih poduzeća i startupova kako bi mogli biti inovativni i poduzeti potrebne rizike. Isto vrijedi i za bankovnu uniju. Moramo ju dovršiti kako bi naši financijski sustavi bili snažniji i otporniji. Ja sam ovaj zadatak povjerila Valdisu Dobrovskisu koji je prava osoba za, za taj posao. On E, će raditi na gospodarstvu e, koje funkcionira za građane, e, koje je uključivo. On zna da su nam potrebne zdrave javne financije za održivi razvoj i on će se brinuti i za našu konkurentnost i za našu stabilnost. To ide jedno s drugim. Ne smijemo nikada zaboraviti da konkurentna održivost je uvijek bila u središtu našeg socijalnog tržišnog gospodarstva. Mi smo to samo nazivali drugim imenima. E, sjetite se obiteljskih poduzeća diljem Europske unije. E, oni nisu izgrađeni na vrijednostima dionica. Oni su građeni da bi e, trajali, da bi se prenosili iz generaciju, generacije u generaciju. Oni su građeni zbog strasti, zbog kvalitete, zbog inovacija. Mi moramo ponovo otkriti e, našu konkurentnu održivost. U tom duhu se svaka država članica opredijelila za ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda. U tom duhu će Paolo Gentilone nadzirati provedbu tih ciljeva. On u to vjeruje, a ja vjerujem u njega. Europsko gospodarstvo se oporavilo od jedne od najgorih financijskih i gospodarskih kriza nakon drugog svjetskog rata. Tržište rada ostaje snažno, nezaposlenost i dalje pada. Međutim, e, na obzorju se vide oblaci, pa se Europa mora pripremiti na ono što dolazi. Moramo se osloniti na ono što nas osnažuje, a to je naše jedinstveno tržište, jedinstvena valuta. E, konačno je došlo vrijeme da dovršimo gospodarsku i monetarnu uniju, da otvorimo radna mjesta, da povećamo makroekonomsku otpornost. Moramo iskoristiti fleksibilnost stabilnost koja je dopuštena paktom za stabilnost i rast kako bismo e, omogućili našim gospodarstvima da rastu. Istovremeno moramo podržati države članice ciljanim ulaganjima i strukturnim reformama. Ne mogu zamisliti bolju osobu od Elize Ferrere da se bavi tim zadatkom. Uvaženi zastupnici, prošlog mjeseca 39 ljudi je poginulo u kamionu nakon što su prokrijumčareni kroz najmanje četiri europske zemlje. To je tragedije. Majka u Vijetnamu je dobila poruku od svoje kćeri u Europi da ne može disati. Za tih 39 ljudi, za njihove majke, očeve i prijatelje, svi se slažemo da se ovo nikada, nikada ne smije dogoditi. Ljudi očekuju da Europa nađe zajedničko rješenje na zajednički izazov migracija. Po tom smo pitanju do sada bili podijeljeni, ali trebamo naći rješenja koja funkcioniraju za sve. Ja sam e, to povjerila Marganitisu Skinasu e, i gospodinu Johansonu. E, oni će imati zajednički tim. Uvaženi zastupnici, jedna stvar je sigurna. Europa će uvijek pružiti utočište onima kojima je potrebna međunarodna zaštita. U našem je interesu da oni koji ostanu ovdje da se integriraju u naše društvo ali isto tako moramo osigurati da oni koji nemaju pravo ostati da se vrate s kući moramo slomiti okrutan poslovni model krijumčara, moramo reformirati sustav azila, nikad ne zaboravljajući svoje vrijednosti solidarnosti i odgovornosti. Moramo osnažiti vanjske granice kako bismo imali Schengen koji u potpunosti funkcionira. Moramo ulagati u partnerstva sa zemljama podrijetla kako bismo tamo poboljšali situaciju i otvorili mogućnosti. To neće biti lako, ali sjetimo se šta je rekao Vaclav Havel. To je dobro i zato to treba učiniti. Migracija neće prestati nje će i dalje biti. I zato mislim da Europa koja se toliko ponosi svojim vrijednostima i svojom vladavinom prava mora biti u stanju naći odgovor koji je istovremeno i human i učinkovit. Moramo to moći učiniti. A isti tim Margarita Skinas i Iva Johansen će osnažiti našu unutarnju sigurnost. Oni će osigurati e, da suradnja e, onih koji provode zakona može se nositi sa novim prijetnjama i da Europol e, doista dobro funkcionira. Uvaženi zastupnici, kad sam bila djevojčica, živjela sam u Briselu i moja mlađa sestra je umrla od raka a bila je stara 11 godina. Sjećam se potpune bespomoćnosti svojih roditelja, ali i medicinskog osoblja koje se o njoj e, toliko pažljivo brinulo. Svi mi imamo sličnu priču ili znamo nekoga koju ima. E, broj slučajeva raka se povećava, ali e, sve smo bolji kod dijagnosticiranja i liječenja. Europa će predvoditi u borbi protiv raka. Početkom sljedeće godine Stella Kiriakides će pokrenuti ambiciozan plan za borbu protiv raka kako bismo umanjili patnje koje uzrokuje ova bolest. Europa se mora brinuti za one stvari koje brinu građane. Građani brinu za budućnost naše djece i našeg društva. Kultura i obrazovanje povezuju našu povijest s našom budućnošću. Zbog toga smo jedinstveni. Naša duša, naša kultura, naša raznolikost, naše nasljeđe i znam da sa Marijom Gabriel to je sve u sigurnim rukama. Zato sam vrlo sretna sretna što mogu najaviti da će se njen portfelj preimenovati povjerenica za inovacije, istraživanja, e, kulturu i mlade i obrazovanje. Ljudima je stalo do pravednosti i ravnopravnosti u svakom smislu te riječi. Zato sam izabrala Nikolasa Šmita da provodi naš europski stup socijalnih prava i za borbu protiv siromaštva od djetinjstva nadalje. On će izraditi okvir e, kako bi svaki radnik u našoj uniji imao pravednu minimalnu plaću. A Helena Dali će E, biti e, onaj, ona koju trebamo da bismo probili stakleni plafon. Dakle, e, moramo slomiti barijere koje ograničavaju ljude zbog onoga što jesu, zbog onoga koga vole. Ljudima je stalo do svojih vrijednosti, do svojih sloboda. Vladavinu prava moramo uvijek poštivati, moramo braniti primijeniti svugdje. E, svaka država e, mora e, biti jednako tretirana, moramo ulaziti u dijalog, moramo ne, ne smijemo okljevati da poduzimamo potrebne mjere. Vera Jurava i Dita Reiner su pravi ljudi koji će to učiniti. Ljudima je stalo i do zraka koji utišu, do vode koju piju, do hrane koju jedu i o prirodi e, koju vole. Svi možemo biti sretni e, da će Junior Sinkevicius štititi e, našu bioraznolikost, naše oceane i mora, a Janoš Vojčikovski će osigurati da naši poljoprivrednici također e, budu prosperitetni dok se prilagođavaju novim stvarnostima. E, ta dvostruka tranzicija, klima i digitalizacija će donijeti promjene za sve, ali ne smije biti sumnje da će poljoprivreda ostati važan dio naše kulture i naše budućnosti treba nam održiva strategija od polja do stola, e, pristup mladim poljoprivrednicima, moramo paziti da prehrambeni proizvodi koji se uvoze iz trećih zemalja udovoljavaju europskim standardima kad je riječ o okolišu i zdravlju. A ljudima je stalo i do toga da mogu utjecati na svoju budućnost. Ove godine je najviše ljudi izišlo na europske izbore u četvrt stoljeća, ali e, su, demografsko sudjelovanje ne prestaje e, pre, završetkom izbora. Mi ćemo angažirati ljude e, iz svih područja života da sudjeluju u konferenciji o budućnosti Europe. Ona mora biti i uključiva, a Europski parlament mora predvoditi. Dubravka Šuica, iskusna zastupnica iz ovog doma, će s vama surađivati da bi to uspjelo. Uvaženi zastupnici, svi znamo da jedan član naše obitelji namjerava otići iz naše unije. velika većina ovog doma izgleda da je zadovoljna što vrlo mali dio ovog doma više neće moći tako glasno pjeskati. Nikada nisam tajla da ću uvijek biti za ostanak. poštivat ćemo odluku koju je donio britanski narod. Surađivat ćemo e, kako bismo našli zajedničke odgovore na zajedničke izazove, osobito kad je riječ o sigurnosti. Ali jedno mora biti potpuno jasno. Što god se dogodilo u budućnosti, veza i prijateljstvo između naših naroda je nešto što se ne može prekinuti. Dame i gospodo članovi parlamenta, za 30 godina drugi će analizirati naše djelovanje kao što sam ja učinila u uvodu ovog govora. Što će oni reći? To ovisi o tome što ćemo mi zajedno učiniti. Ako budemo dobro radili, Europa će biti prvi kontinent 2050 koji će biti ugljično neutralan. Ona će biti velesila digitalizacije. Biti će gospodarstvo koje postiže ravnotežu između tržišta i društva. Ona će voditi u rješavanju svjetskih problema. Taj put je težak, ali zadaća nije laka, ali zajedno mi to možemo. Nadahnimo se tim optimizmom, tom voljom koja je postojala i prije 30 godina i koja je prije 30 godina srušila željeznu zavjezu. Postoje milijuni europljana koji se uključuju jer je to dobro. Oni koji se uključuju da jačaju svoje zajednice oni koji e, žrtvuju svoje vrijeme da bi se brinuli za starije ili da čiste parkove, koji izlaze na, uzlize, na, na ulice, ali isto tako mijenjaju stil života da bi zaštitili klimu. Oni žele da stvari budu drugačije. I mi, parlament, vijeće i komisija, i mi moramo na tome raditi, da stvari budu drugačije i u tom sam duhu formirala moj tim i u tom duhu stojim pred vama i tražim vaše povjerenje. Evo, počnimo raditi kako bismo za 30 godina mogli reći Živjela Europa, vive l'Europe et slebe Europa, long live Europe.

Hvala predsjednici von der Leyen. Ja pozdravljam vijeće, sve povjerenike koji su prisutni danas i sada ćemo započeti s raspravom. Prvo ćemo saslušati predsjednike političkih klubova. Dajem riječ predsjedniku Pučina Manfredu Weberu. Izvolite. Jasni prioriteti, dobro uravnotežen, okrenut budućnosti, odličan e, govor, hvala. Mi kao parlament smo provjerili sve kandidate koje su predvidjele države članice. Nisu svi bili spremni za taj posao, ali konačno sad imamo pred sobom povjerenike kojima je odgovarajući odbor dao zeleno svjetlo. EPP je cijelim putem insistirao na transparentnu i pravičnu proceduru posljednji mjeseci i tjedni su vam bili izazovni, ali na kraju ste uspjeli. Vi ste marljivo radili, danas ste nam predložili svoj novi kolegi. Mi smo zajedno postigli rezultati i nadam se da ćemo dobiti potporu ovog doma kako bismo novoj komisiji dali snažan demokratski legitimitet. Jedan od, jedno od ključnih postignuća vašeg tima je bolja rodna uravnoteženost. Imamo više žena povjerenica nego ikada prije. E, kao e, odgovoran za pučane e, mogu se pohvaliti da imamo 50% žena. Mi smo postigli taj cilj, drugi moraju još na njemu raditi. Mi kao pučani smo iznjedrili i prvu predsjednicu komisije u povijesti a imamo dobru mješavinu. Imamo iskusnih kolega poput e, gospodina Hana, Dombrovskisa i druge. Imamo i nove povjernike kao e, gospođu Kirjakides, Šinas. Imamo i dvoje kolega koji su godinama bili zastupnici Adina Valijan i Dubravka Šuica. Dakle, e, to je dobra mješavina uvaženi zastupnici EPP je u zadnjim izborima dobio 40 milijuna glasova. Sada je na nama da isporučimo ono što birači od nas očekuju. U Europskom parlamentu sada želimo postići rezultat te e, Do 2024. ćemo provesti pametnu e, klimatsku politiku, a da nećemo e, time naštetiti poljoprivrednicima i industriji. I Evropska unija će imati plan protiv roka. Do 2024. godine ćemo imati 5 milijuna novih radnih mjesta. Moramo spriječiti otjecanje mozga mozgova sa istoka na zapad. E, u vrijeme kada Trump gradi zidove za trgovinu, Europa mora graditi mostove. ćemo europski FBI e, kako mafija i organizirani kriminal budu pod pravim pritiskom. Mi ćemo definirati i konačne granice Europe. Turska je e, snažan partner, ne može postati zemlja članica. Imat ćemo i e, snažnu obalnu i pograničnu stražu koja će štititi naše granice i kako bi oni odlučili ko će ući u Europu, a ne krijumčari glasujmo sada za komisiju i počnemo ostvarivati svoja obećanja. Ambiciozni projekti su važni, u tome nema sumnje, ali narednih godina još e, više je na kocki. Naša društva se raspadaju, naše e, zajednički europski osjećaj e, je sve više ugrožen jer jedni se smatraju ugroženima globalizacijom, a drugi uživaju u novim mogućnostima. E, riječ je o onome što čini Europu jedinstvenom. Potreban nam je identitet. Svi mi znamo kako ćemo opisati svoj nacionalni identitet, e, svoju povijest, postignuća, kulturu, ali kao Europljani možemo li opisati svoj europski način života? Čak i u najsiromašnijim zemljama Europe imamo zdravstveni sustav koji se temelji na solidarnosti, dok u Americi još uvijek raspravljaju o Obamakeru. E, u diljem Europe je zabranjena smrtna kazna. Tome nije tako na globalnoj razini. Kad je reč o demokraciji i ravnopravnost muškaraca i žena i 30 godina nakon pada Berlinskog zida sloboda, sloboda govora, sloboda vjeroispovijesti, e, sloboda tiska. Mene fascinira kineska kultura, ali ne želim živjeti kao kinezi. E, SAD će ostati naš e, najsnažniji partner, ali ne želim živjeti američkim načinom života. Mi više volimo europski način života. Mi ćemo štititi i jamčiti europski način života. Ja volim biti evropljanin i slijed sljedećih pet godina će odlučiti o tome hoće li Europa zadržati svoje srce i dušu ili će biti gurnuta sve dublje i dublje u brutalan svijet. Pučani su spremni surađivati sa svim demokratskim klubovima u ovom domu na izgradnje nove Europe. E, dakle, tradicija de Gasperija, Šumana i drugih koji su se borili za jedinstvenu Europu, e, nju treba zaštititi. Ljudi računaju na nas, počnimo E, donositi rezultate. Zahvaljujem predsjedniku Weberu, a sada dajem riječ predsjednici Garciji. Zahvaljujem predsjedatelju. Gospođo von der Leyen, vi smo vam u srpnju dali glas povjerenja, bez obzira što niste bili naša kandidatkinja, zato što ste se obvezali da ćete u svoj plan rada uvrstiti prioritete koji su za nas od temeljne važnosti. Rekli ste da ćete e, od ekološke transformacije napraviti znači, osnovu vašeg budućeg saziva. Mi tako želimo provesti pravilnu tranziciju da nitko ne ostane po strance. Nama treba nova strategija što je prije moguće, ali nam isto tako trebaju sigurnost da nas nećete izdati. Od kad su počela saslušanja, e, mi socijalisti demokrati smo se dogovorili oko zajedničkog glasovanja kako bi naša socijalna, ekološka i gospodarska održivost eh, bila provedena eh, kroz eh, održive metode kako bismo poboljšali živote naših građana. Upravo smo zato danas ovdje, zato su nas odabrali. Kako bismo zajačili konkurentnost, znači i kompetentnost, kako bismo zajamčili kompetentnost ovog pojedinog povjerenika, mi smo oštro ocijenili svih 28 povjerenika na našim saslušajnima koji će činiti vašu buduću komisiju. I upravo zato ne smijemo izdati naše mlade koji svaki petak dolaze kako bi nam rekli e, da je naš planet njihova budućnost na kocki. Ne smijemo iznevjeriti i žene i upravo zato, zahvaljujući našem pritisku, imamo e, fond e, koji će našu, imamo zapravo rezultat kojim će naša Europska komisija biti po ravnopravnosti spolova najbolja u povijesti. Također, kada govorimo o ekolozi i nije samo stvar o e, znači, e, korištenju ugljena, nego također i o politikama e, koje moraju zapravo pratiti svu tu ravnopravnost i kroz kažnjavanje onih koji tu ravnopravnost ne poštuju. Također ne smijemo iznevjeriti naše građane i građanke koji vrlo zabrinuto gledaju kako e, njihov e, teritorij postaje, e, ima sve manje stanovnika zato što nema dovoljno posla. Zato nam treba fond za tranziciju koji će biti pravedan i koji će omogućiti ekološku tranziciju koja će biti socijalno pravedna i koja neće nikoga ostaviti iza sebe. Imamo pred sobom pet godina koja može, u kojima možemo pokazati da politika ima rezultate može napraviti e, promjenu u tom svijetu koji se sve više mijenja. Dakle, nećemo slušati one koji siju strah i koji žele ponovno renacionalizirati politike. Ne, mi moramo pokazati da samo zajednički možemo riješiti te velike izazove, a za to nam treba snažna komisija, hrabra komisija, komisija koja će biti u stanju e, napraviti novu dinamičnu politiku koja će biti popraćena novim politikama. Novi izazovi traže nove politike, to je sve složenija stvarnost. A najbolji vodič za obnavljanje naših načela, za osiguranje naše održivosti našeg socijalnog sustava i za jamstvo usklađeno naših politika je upravo nešto što se mora pretočiti u naš plan do 2030. godine. E, mi se nadamo da će svaki pojedini povjerenik i povjerenica kao i svi zajedno preuzeti svoju odgovornost da premijere sve te politike i također da poboljšamo rezultate našeg europskog semestra. Također nam je drago što je i ovaj novi zeleni sporazum jedan od prioriteta Europske komisije i znamo da će Franz Timmermans odraditi odličan posao. E, klimatska kriza više ne može čekati. Upravo Zbog toga za nas e, to nije samo e, zeleni plan, to će biti zapravo e, plan koji će biti zeleni izvana, ali crveni iznutra. Europska unija mora povratiti svoju socijalnu dušu i mora osobu te borbu protiv neravnopravnosti staviti ponovno u srž svojih politika, a za to su nam potrebne konkretne politike. Mi smo u prošlom sazivu postavili temelje socijalnih stupova kojih sada trebamo razviti. Mi socijaldemokrati imamo dovoljno snage i želimo ojačati taj e, socijalni europski stup kao i e, poreznu i e, financijsku politiku Europske unije. Mi ćemo e, u idućih pet godina i dalje nastaviti inzistirati na tome. Također e, želimo utjecati na poštivanje dostojanstva naših građana i to je nešto što mora biti prisutno i u vanjskoj politici. Što znači da e, Josef Borel je taj koji će imati upravo tu politiku u svojim rukama, a mi smatramo da su to najbolje ruke. On će braniti naše interese i naše vrijednosti. Mir, pravila i multilateralnost u svijetu u kojem postoji jako puno turbulencija. Također ćemo biti zahtjevni po pitanju ispunjavanja načela trgovinske i e, imigracijske politike. Ne smijemo izgubiti svoj legitimitet. Izgubit ćemo ga ako nećemo biti usklađeni i koherentni. Također i kada je riječ o sporazumu o sljedećem proračunu, ne možemo napraviti više uz manje sredstava. Novi projekti traže više novaca i zato će naš klub zastupnika biti jako zahtjevna kada je riječ o pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru. I na kraju, mi socijaldemokrati se dalje želimo boriti za veću demokratizaciju u Europi. Mi želimo ojačati taj sustav odabira špicen kandidata te se ponovno boriti za uvođenje transnacionalnih e, izbornih lista. I e, zato ćemo se jako angažirati oko e, osmišljavanja buduće konferencije za budućnost Europe. Dakle, E, Paul Henry Spack, jedan od otaca europskog projekta, je rekao da znanstveni eksperimenti moraju e, biti stalno ponavljani sve dok ne dođemo do uspjeha. Dakle, e, naš eksperiment se mora nastaviti kako bismo stvorili jedinstvenu, prosperitentnu, ujedinjenu i pravednu Europu. Upravo zato moramo zajamčiti kontinuitet europskog projekta i moramo se potruditi da građani ponovno počnu vjerovati institucijama. Mi socijaldemokristi E, socijaldemokrati e, i e, nama je to iznimno jasno. Moramo biti na visini zadatka i zato ćemo danas sa našim odanim zahtjevnim i glasom koji će nadzirati mi ćemo podržati ovaj kolegi povjerenika i nadamo se da je Europska komisija svjesna toga i da će odgovorno postupati previše toga na kocki. Hvala. Grazie, Zahvaljujem. A sada dajem riječ predsjedniku Čolosu. Izvolite, imate riječ. E, gospođo izabrana predsjednice, dragi kolege. Ova komisija je e, rezultat postupaka saslušanja. E, danas trebamo prijeći na dijelo ostvariti ono o čemu je govorila uh, Ursula von der Leyen. Moramo učiniti tri stvari. Vizija, strast i ambicija. To su te tri stvari. To je jedina način da Europa se suoči sa izazovima, a isto tako da nadahne svoje sugrađane. Kako bi ti projekti uspjeli? Geopolitička komisija, rekla je gospođa von der Leyen, vrlo dobro ali to zahtjeva dubinske promjene. Kao klub imamo četiri prioriteta. Prvo, imamo ambiciju da Europa bude prvi kontinent koji će biti ugljično neutralan, a u paralelno s uspješnim gospodarstvom. Stoga trebamo uključivati sve građanje, istraživače, poduzetnike i tako dalje. Imamo tranzicijski fond, to je bank za klimu. S tim trebamo pametno e, e, raditi. Moramo transformirati naše društvo sa velikim šansama za naše građane, za naša gospodarstva, ali tu postoje i rizici. Moramo dakle graditi poduzeća vođe u e, tim područjima Moramo olakšati pristup financijama, moramo imati e, regulative za umjetnu e, inteligenciju kako bismo e, razvili europsku podatkovnu strategiju. Thierry Breton će vrlo dobro raditi na tom području. Treće, Europa za 50 godina mora biti ravnopravna sa SAD-om i Kinom? To je pitanje, ali moramo eh, imati glas i u Africi. Moramo imati dobru politiku azila i migracija koja će poštivati naše vrijednosti. Moramo poštivati eh, načela održivosti. Moramo imati Europu obrane. I za sve to moramo ponovno povezati naše sugrađane s Europom. Želimo europsku demokraciju koja neće ovisiti samo o izborima svakih pet godina. To je zadatak o e, budućnosti, e, konferencije o budućnosti Europe. To je sredstvo da srušimo institucionalne e, barijere. Sindrom too little too late mora biti